Mes chers collègues, la séance. Dragi kolege, otvaram današnju sjednicu. No, prije nego što pređemo na dnevni red, svi ste vi svjesni i upoznati toga da je jučer došlo do nove tragedije na sredozemlju kod libijskih obala. Bez sumnje ima novih 700 žrtava. Ljudi koji su se okrenuli Europi kako bi pobjegli od siromaštva i rata. Kako bismo pokazali solidarnost tim žrtvama i njihovim obiteljima i svim tim narodima Molim vas za minutu šutnje. nous ne pourrons nous en tenir à une succession de nećemo moći stalno samo imati minute šutnje. Čini se da se odvija upravo još jedan drugi brodolom. I ne možemo samo brojati žrtve. Europska bi unija, mislim, morala početi baviti politikom imigracija. I naše vlade i Europska unija moraju se posvetiti tom pitanju, a to sve skupa ima i proračunske implikacije. Gospođa Matija se javlja za riječ. Hvala predsjedavajući. Te serije minute šutnji koje su rezultat tragedije na Mediteranu. Mislim da je to u tjedan dana već treći puta. Više od tisuću ljudi je e, poginulo. A sada se pred e, parlamentom nalaze nevladine organizacije i mole nas da izađemo kao zastupnici, oni traže od zastupnika da dođu i predluže im se. Htjela bih vas zamoliti možda da izađemo i pokažemo solidarnost do 10 minuta, a nakon toga da se vratimo na glasanje. Gospođo, mislim da smo iskazali solidarnost minutom šutnje. Svima nama je jasno koliko je situacija teška a mislim da kao zastupnici ono što je najbolje što možemo učiniti je jednostavno našu zabrinutost pretočiti u način na koji ćemo glasati i pretočiti to u bitnije financijska sredstva. Europa nikako da shvati da se ovdje radi o prioritetu to od nas traži da imamo veći stupanj političke integracije. Predlažem da sada pređemo na dnevni red. Prije svega, slažete li se s dnevnim redom? Da, hvala. Provjerit ćemo da je zapisnik sa sastanka 26. ožujka dobar, te da ga ovim odobravamo. Da. Daću sada riječ Robertu Gvaltieriju. On će predsjedavati glasanjem. Shvatili ste da ja otvaram današnju sjednicu i da ću je i zaključiti. Roberto, izvolite. Hvala, žene. Pređimo odmah na glasanje. Prije svega molim da provjerite funkcioniranje strojeva za eh, glasanje. Ovo je pokusno glasanje, izvolite. Still a consistent number of colleagues we should put their voting card. Još svi stavili kartice, gospodine Fernandez, izvolite. Moja kartica, glasačka kartica je na putu. Okay. We can close. And we can immediately pass. Pređemo odmah sada na glasanje. Kompromisni amandman A tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman B tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman C tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 našeg glasačkog e, liste. Moram vam odmah reći da ćemo imati i neke dodatke zato što smo u posljednji čas zaprimili e, zahtjeve za glasanje po dijelovima. Stranica 14, amandman 672. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na amandman 739. koji je na stranici broj 15. Tko je za? Dakle, sljedeća stranica. Tko je za? Amandman 739. Dakle, tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman G. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman H. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman I. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman J. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman K. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 879. koji je isti kao i konte 39. Tko je za? Stranica 29. usput. Budi rečeno glasačkoj e, liste. Ne, neću vam više govoriti i brojeve stranica jer svako ima različite brojeve stranice. Dakle, 879 odnosno konte 39. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman L. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman M. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni N. U dva dijela. Prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman O. Uz usmeni amandman kluba ALDE glasamo dakle usmenom amandmanu tko je za, protiv. Najprije glasamo o usmenom amandmanu, dakle ne o kompromisnom amandmanu, glasamo sama, sada isključivo o usmenom amandmanu kluba ALDE, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. A sada kompromisni amandman o bez usmenog amandmana, tko je za? Ne, nije u dva dijela. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na amandman 1119. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 1033, u dva dijela. Prvi dio amandmana 1033. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na regi 20. Oprostite, ne čujem pitanje, uključite mikrofon. Na našoj glasačkoj listi nije su bila dva dijela za amandman 1033. Ne znamo o čemu smo glasali. Tajništvo je primio zahtjev od strane vašeg kluba zastupnika da se po tom amandmanu glasa u dva dijela. E, bilo kako bilo jasno je odbijen jer je bila jasna većina onih koji su bili protiv. Dakle, regi 28, regi 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman P. Tko je za? Oprostite, kaže predsjedavajući, u dva dijela. Prvi dio amandmana P, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio amandmana P, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman K, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni R, tko je za, protiv, suzdržani,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 Kompromisni amandman Y tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman Z tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman AA tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman AB tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman AC. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman AD. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman AE. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis je amandman AF. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman AG. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni... Ne, nemamo više kompromisnih amandmana, prelazimo na članak 20. Amandman je 1000... 466. 1466. Tajništvo mi kaže da moramo glasati o cijelom tekstu. Moramo izglasati članak 20 s individualnim amandmanima, dakle 1466. tajništvo je jasno izrazilo mišljenje, ali... we will hold them with a minus. Okay. We can have a block. Yes, we can have a block vote on all the amendments on Article 20. Dakle, članak 20 izvjestitelji su protiv. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman AH. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman A, A i. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromisni A i bis. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amadman. A, j, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A, k, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni A, l, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni AM, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni AN, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni AO, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni AP, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni AP bis koje je za protiv suzdržani usvaja se. Prelazimo sada na kompromisni AP ter koji je za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni AP p e, kvater četvrti. Dakle, a za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni AQ, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni AR, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni AS, za, tko je za, samo trenutak. Kompromisni AS, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni AS bis uz usmeni amandman. Najprije ćemo glasati u usmenom amandmanu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dakle, AS bis s, s usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na ASTER. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Izvolite. Predsjedniče, moram reći da me iznenačuje jer klub ALDE nije bio obavješten o ovim dodacima, bister i tako dalje. Mi o tome nismo bili obavješteni. Ovo je verzija koja je podijeljena u tri poslje podne. A zašto u tri poslje podne? Zato što su klubovi zastupnika zamolili da se prekorači rok za to je se glasa po dijelovima ili ne. Ali e, nije bilo zapravo promjene o samom sadržaju, samo su se e, e, brojevi promijenili, odnosno, oprostite predsjedniče, ipak ovo ovaj je parlament i svi zastupnici moraju znati o čemu glasaju. Nije samo stvar o tome kako se zove pojedini amandman. U našim glasačkim listama nemamo čak niti isti brojeve. Kao što sam ponovio, svi klubovi zastupnika su dobili ove e, ove glasačke listiće. Vi se vjerojatno odstampali raniju verziju, ali u tri poslijepodne je prosljeđeno ovo. A uvjeravam vas zato što su vaš klub i jedan drugi klub tražili dodatno glasanje po dijelovima, došlo je do ove promjene. Evo, to je zapravo samo kako bi se uzelo u obzir zahtjev vaše kluba zastupnika. Ali naše tajništvo može potvrditi da smo u tri poslije podne, to svima poslijedili. Predsjedniče, ja imam puno povjerenje u kolege koje sa mnom rade. Zašto je takva zbrka? Zato što smo kompromisne amandmane dobili u nedjelju navečer. Sljedeći puta će naš klub zastupnika tražiti da se e, e, odgodi glasanje. Uzmemo vaše primjedbe u obzir, pokušamo to sljedeći put. A Ester, tko je za, tko je protiv, predsjedniče? Možete li nam barem dati vremena da nađemo sve te amandmane? Jer nemamo, gospođa Gular ima pravo, mi nemamo pojma o čemu glasamo. Kompromisni amandman ASTR, uvodna odredba 14a. To jednostavno nemamo u našem glasačkom popisu. Dobro, dao sam vam dovoljno vremena. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Bude li potrebno, moćemo ih pročitati. Kompromisni amandman AS kvarter o e, uvodnoj odredbi 14c i to novoj uvodnoj odredbi 14c. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. I'm reading it so you can check. President. No, compromise. President. Yes, I got it. Compromise AS quarter. Kompromis AS quarter. E, drugi dio uvodne izjave 14c i to su amandmani 247, 249 i 318. Dakle, Europski fond za strateška ulaganja bi trebao podržati čitav niz financijskih instrumenata kako bi se ispunile potrebe pojedinačnih projekata. I zato bi EFSI se treba prilagoditi tržišnim potrebama, a pritom poduprijeti privatna ulaganja. EFSI ne smije biti zamjena za privatne e, financiranje tržišta, niti za razvojne banke, već bi trebao katalizirati privatna ulaganja time što će riješiti neuspjehe na tržištu, osigurati javna sredstva i potaknuti koheziju diljem Unije. To je tekst. So more than two hours ago. Please. ne znam što se dogodilo, predsjedniče, međutim, nismo bili obavišteni o ovim najnovijim kompromisnim amandmanima. Nećemo moći sudjelovati u glasanju. U kojem ste času te kompromisne amandmane proslijedili političko Tim savjetnicima klubova zastupnika. Ukoliko sati? Mogu objasniti. To je bio isti tekst koji vam je poslan preko vikenda. Jedina izmjena je da su se u tri dijela podijelila, dakle sa ter, bis i quarter Drugo nije mijenjano. Mogu dati riječ izvjestitelju. Ti su amandmani, amandmani koje smo već proslijedili u nedjelju. Ne radi se o novim kompromisnim amandmanima. To je ono što je vam je proslijeđeno u nedjelju. Nema ničeg novog. Sir Bulman. Gospodine Bulman. Kolegino, kolegin. Drage kolegice i kolege, potpuno je ispravno ovo što je moj suizvjestitelj rekao i ovo što je predsjedatelj rekao. Ja znam koliko je ova procedura za nas sve zahtjevna. E, osoblje radilo preko vikenda kako bi na adekvatan način pripremili ovo glasanje. Međutim, posljednji tjedan smo i u ponedjeljak i u utorak i u četvrtak e, uključili sve izvjestitelje u sjedi u e, formulacije ovih kompromisa i uz svo poštovanje svih vaših primjedbi, oni su ih unijeli u te kompromise. Morate razumjeti kada pod takvim vremenskim pritiskom e, radimo i kada uzimamo u obzir ne samo sve političke obitelji nego i sve odbore, onda se može dogoditi da u posljednjim satima dođe do izmjena u redoslijedu glasanja jer tu se ne radi o ničem drugom nego samo o promjeni redoslijeda dakle nije došlo do nikakvih promjena sadržaja zato vas molim Uh, uza svo razumijevanje ovih vaših uh, primjedbi i pritužbi uh, da ipak nastavimo sa glasanjem. Ja vam unaprijed zahvaljujem na razumijevanju. Thank you, Mrs. Riada Hvala, gospođa Riada Samo jedan komentar. Ni mi nismo dobili taj podatak, tako da Očito nekoliko klubova nije dobilo informacije i slažem se, svi želimo glasati što prije, no svejedno moramo e, znati da postoji demokratsko pravo svi u nas, svi mi moramo znati o čemu glasamo. Dakle, ili da se čekate dakle, da dobijemo svi te kompromisne amandmane, možda da tako nastavimo. Ja ću dati svima riječ, ali Ovdje imam mail koji je svima poslan upravo s ovim glasačkim popisom. Mogu pročitati kome je sve poslano, ali svim je klubovima poslan mail. I ponavljam, sve ono što je promijenjeno je dakle da se negdje promijenilo ime, nije nigdje promijenjen sadržaj, a u svakom slučaju svima je to poslano. Ako želite mogu e, pročitati svaki kompromis posebno, ali nastavljamo sa glasanjem. A sada gospodin Torvald. Ovdje konfuzija nastaje, kao što je kolega Bulman rekao, odjednom imamo nove nazive različitih stvari o kojima glasamo. Ali ako mi nemamo te nazive, onda je vrlo komplicirano shvatiti o čemu glasamo. Tako da to nije dobar postupak. Ovdje ne kritiziram ni gospodina Bulmana, niti gospodina Fernandesa, oni su odranili odličan posao i stvarno to cijenimo i njihov rad i rad njihovih asistenata. Ali nama u nekim trenucima nije jasno o čemu glasamo čak i ako ništa nije promijenjeno, ali teško je glasati na ovakav način. Inzistiram. Govorimo o promjenu naziva, promjenu broja ili u slučaju e, slova, e, ograničenog broja amandmana, jako malog broja, ne svih. Naziv tih amandmana je promijenjen, ali to je uključeno u glasačkom popisu kojega ste dobili. Tako da ne glasamo o nečemu što niste dobili. Dobili ste to službeno i to vrijedi za sve političke klubove. Tako da ne vidim tu vezu. I ovo su političke primjedbe. Zato što očito je da dolaze samo iz određenih klubova. Jer svi ste dobili isto u istom trenutku. E, mail postoji, on je javan, o tome možemo dalje razgovarati ako želite ali sada moramo nastaviti. Mogu biti mm, sporiji, mislim da smo pojasnili o čemu je e, riječ. Možete inzistirati ako želite, ali nastavljamo s glasanjem. Oprostite gospodine e, predsjedniče, ovo je strašno. Zato što ovdje nije stvar u tome da je u nedjelju navečer poslan mail političkim klubovima možda zastupnici nisu uspjeli pročitati ono što su dobili. Premalo je vremena da se pripremimo za nešto ovoliko bitno. Da mi o tome razgovaramo u ponedjeljak popodne ako smo mail dobili jučer navečer. Vi ste usvojili dnevni red. I svi politički klubovi su odobrili dnevni red i e, odlučili da Nastavimo s glasanjem. Niste ništa rekli. Mogli ste na samom početku rekli, reći, javiti se i zatražiti odgodu glasanja. Sada nije moguće da za vrijeme glasanja nekome se ne sviđa kako glasanje ide, pa da se onda javljate s ovim postupovnim e, komentarima. Vremena ste imali, to niste, niste ništa učinili, niste reagirali, sada ne možemo blokirati glasanje. I will mention in any case now the amendment... No, spomenut ću broj amandmana koji se odnosi na taj kompromis i daću vam svo vrijeme koje vam je potrebno ako morate nešto provjeriti. Ali vidjet ćete da se to neće često događati zato što smo imali tek nekoliko takvih slučajeva. Tako da sada mm, radimo puno buke ni za što. Dakle, glasamo o o AS Quinkves, to je uvodna izjava 14 D nova. Dakle, temelji se na amandmanu odbora za Empol 15. Tko je za? Dakle, glasamo za AS Quinquiz, uvodna izjava 14D nova, temelji se na amandmanu odbora EMPL broj 15. Dakle, amandman odbora za poštavanje 15. Uzmite mišljenje odbora EMPL i potražite broj 15, to je taj amandman. 14D. 14D. 14D. Uvodna izjava 14d. This is you had the whole list, but uh, you now you identified what is. Imate cijeli popis, ali sada točno znate o čemu je riječ. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AT. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. kompromis A u bis o uvodnoj, na uvodnu izjavu, ispričavam se, A u uvodna izjava 16. 16. 1, 6. Kompromis A u. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada idemo na kompromis A u BIS e, o uvodnoj izjavi 16A. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ispričavam se, to je amandman. E, na temelju amandmana Kult 6. Odbor za kulturu, amandman broj 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis AV o uvodnoj izjavi 17. Tko je za? A, V, uvodna izjava 17. I mean, sorry, if you want you come here, but uh, I'm chairing and I'm, I'm reading. Ako želite, možete doći predsjedati umjesto mene, ali ja čitam ono što tu piše. A, V, uvodna izjava 17 pokriva amandmane 7, 327, 330, 331, 333, AFKO 9, KULT 7, IMKO 8 i Employment, to je odbor za opoštavanje 23. E, uvodna izjava 17. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman A duplo V Uvodna izjava 18 pokriva amandmane 8, 349, 350, 351, 354, 355 i ITRE 28. Dakle, dobili ste sve informacije koje trebate. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada idemo na amandman 359 sa usmenim amandmanom. Najprije glasamo o usmenom amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. U ovom slučaju ne moramo glasati ponovno, dakle idemo na kompromis AX, e, uvodna izjava 19, pokriva van amandmane 364, 366, 367, 368, 374, 377 i e, amandman odbora zapošljavanja 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 382. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis A, Y o uvodnoj izjavi 20. Na temelju amandmana 383. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis A, Y, bis na uvodnu izjavu 20a temelji se na amandmanima 380, 381 i ITRE 32. Kompromis A, Y, bis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis AYTR eh, na uvodnu izjavu 20b pokriva amandmane 385, 389, stran 11, Ageri 12 i Odbor za pošljavanje 27. AYTR. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis AY kvarter Na uvodnu izjavu 20c temelji se na amandmanu 388, a pokriva i amandman 737. Dakle, kompromis A AY kvarter. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis A Z za uvodnu izjavu 21 pokriva amandmane 9, 391, 393, 394 i ITRE 34. Tko je za, protiv, suzdržani, uslaja se. Sada prelazimo na kompromis AZ bis. Uvodna izjava 21a. Na temelju amandmana regiji 11, amandmana 397, 395 i Empol 28. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Uslaja se. A sada BA, kompromis BA, tko je za, tko je protiv? BA, uvodna izjava 22, uvodna izjava 22 pokriva amandmane 405, 406. Kompromis BA, tko je za? Okay. The important is that you identified. We don't need to... Dobro, bitno je da ste ga našli. Ne moramo svaki puta govoriti o tome da smo imali jedan prijašnji glasački popis. No, ako znate koji je to broj bio prije, onda znate o čemu je riječ i znate kako glasati. Ne morate me uvjeravati da mijenjam naziv. Mogu li ja dati jedan prijedlog? Može li Jean Artui voditi zato što kako vi odbijate e, prihvatiti da smo zbunjeni stvarno e, nije lijepo. Ne, ne odbijam. Ja samo čitam amandmane. Ono što je kolega Renkao jasno pokazuje da je pronašao taj amandman. Taj je amandman u prethodnom glasačkom popisu bio pod drugim brojem. To smo razjasnili i sada je važno da svi zastupnici znaju o kojem je amandmanu riječ i da možemo glasati. E, glasamo o amandmanu BA. Tko je protiv, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na BB na uvodnu izjavu 24 i pokriva amandmane 420, 420 i amandman odbora za proračunski nadzor broj 8. Uvodna izjava 24, kompromisni amandman BP. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Sada idemo na kompromis BC.

Usvaja se. Sada prelazimo na amandman 432. To je usmeni amandman. Tako da, to je usmeni amandman. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na i 38. Ne. Ispričavam se. BD, uvodna izjava 26. Pokriva amandmane 11, 436, 438, 440, 442, 444, 449, proračunski nadzor 10, kultura 8 i zapošljavanje 30. Kompromis BD, uvodna izjava 26. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na ITRE 38, imamo glasanje u dijelovima. Imamo dva dijela. Prvi dio ITRE 38, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio ITRE amandmana 38, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se.

Uvodna izjava 27. Nije nov, samo se zove BE. Uvodna izjava 27. Nemamo ništa drugo o uvodnoj izjavi 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na kompromis DF na temelju amandmana uvodna izjava 28 i temelji se na amandmanu broj 12. BF uvodna izjava 28. Tko je za? Protiv? sutržani, Usvaja se. Kompromis BG. Glasanje u dijelovima koje, koje su zatražili konzervativci.

dakle cijeli dio bez riječi, bez korištenja instrumenta fleksibilnosti, dakle usvojeno. Drugi dio, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis BH, uvodna izjava 30. Pokriva amandmane 491, 492 i kont odbora kont 12. E, tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. B i uvodna izjava 31 pokriva amandmane 493, 495, 496, 497, 499, MPL 32 i KONT 13. Uvodna izjava 31, e, kompromis B i tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. B, o uvodnoj izjavi 32 pokriva amandmane 503, kont 14, kult 10, itre 9, regi 17 i itre 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis BK. Uvodna izjava 33. Pokriva amandmane 14, 506, NV 23, kont 15. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis BL o uvodnoj izjavi 34 pokriva amandmane 517, KONT 16 i TRAN 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis BM 35 na temelju amandmana 523. Tko je za? protiv, suzdržani, usvoja se. Citation. We have to vote the citation. So we are, now we are on this. A sada citati. Sada smo kod e, citata, znači amandman 81. Amandman 81. Sad smo kod citata. Najprije imamo citate prije nego što pređemo na naslov. Možemo glasati u bloku ako je neophodno, u redu. Glasat ćemo u bloku koje je za, protiv, suzdržan, odvija se. Sada ćemo glasati 77. Sad smo kod e, naslova za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 78. Ko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 79. Ko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 80. Ko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Hvala lijepa. Sad možemo preći na glasanje o tako izmijenjenom tekstu i to poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 60 glasova za, 13 protiv, 9 suzdržanih. Sada moramo glasati o zakonodavnoj rezoluciji, također poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 69 glasova za, 13 protiv, 6 suzdržanih. A sada glasamo o odluci o početku pregovora sa vijećem prema pravilu 73. Tko je za? E, moramo glasati poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 71 glas za, 6 protiv, 11 suzdržanih. Dakle, apsol, imamo apsolutnu većinu i možemo otvoriti trijalog. Čestitam. Čestitam izvjestiteljima. Riječ dajem kolegi Artui. Hvala lijepa. Dragi kolege, mislim da Moramo biti svjesni da smo ovdje zaista ostvarili veliki uspjeh. Komisija je prijedlog ovog amandmana uredbe načinila 13. siječnja, a mi smo upravo izglasali to da ćemo ući u pregovore vijeće Želim čestitati izvjestiteljima gospodinu Fernandešu i gospodinu Bulmanu, kao i svim izvjestiteljima u Sijeni, kao i svima onima koji su surađivali na tome. Bilo je 3000 amandmana i jasno je da je to veliki izazov bio. Uspjeli smo ipak i stoga mi je drago da se radilo u odreću povjerenja među pojedinim odborima. 13 odbora, dva zajednička odbora, ekon i e, proračun, ali isto tako e, i to prema članku 54. našeg pravilnika i 53. na osnovi 53. članka našeg poslovnika. Dakle, e, radilo je devet odbora. Sve to ne bi bilo moguće bez našeg tajništva za koje molim e, da im se odužimo pljeskom. Oni su zaista danonoćno radili sedam dana u tjednu. Radili su naravno i preko vikenda. Danas nije bilo sasvim jasno za sve od nas da u glavi imamo pojedinosti svih dijelova teksta o kojima smo glasali. a Mislim da trebamo ipak e, imati povjerenje izvjestitelje. Zahvaljujem se i Robertu koji eto danas nije imao laku ulogu kao predsjedavajući. Ovo je, dakle, ponavljam, veliki uspjeh. Do 24. lipnja moramo pregovarati s vijećem i zaista će svaki član pregovoračkog odbora morati raditi uvjerljivo. Hvala svima na povjerenju, na razumijevanju kako ne bi smo morali smanjiti europske sredstva za instrument za povezivanje Europe kao i za odbor 2020. Gospodin Bulman i gospodin Fernandez žele uzeti riječ. Gospodin Bulman. Želim se pridružiti izrazima zahvalnosti e, najprije mom suizvjestitelju gospodinu Fernandezu mi smo iz dva različita odbora e, oba dvojica smo imali zadaću e, uključiti stajališta svih članova naših odbora i ja mu želim zahvaliti na izvrsnoj suradnji i međusobnom povjerenju. Želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni, ne samo naših glavnih odbora, nego i svih drugih koji su razradili mišljenja, oni su doista odradili izvrstan posao i nastalo je nešto što nadilazi odbore i političke obitelji Također želim zahvaliti svim suradnicima, e, osoblju koji su radili doista bez prekida kao i e, prevoditeljima, svima koji su radili na tekstu samome, svi su oni odradili nevjerojatno velik posao e, tajništva su doista pomogla ne štedeći napore i želim im doista zahvaliti, a također i dvojici predsjedavajućih koji su nas i danas e, uspješno e, vodili kroz, ovaj, kroz ovu tešku sjednicu. E, usprkos tome uspjeli smo i želim vam svima zahvaliti. Hvala lijepa gospodine Fernandez, izvolite. Hvala lijepa. Ja se želim pridružiti ovim izrazima zahvalnosti. Kako bih uštedio na vremenu, jednostavno ću se e, složiti sa svime što je već rečeno. Želim zahvaliti mom suizvjestitelji na načinu na koji je radio i surađivao sa mnom i svima koji su surađivali na ovome E, ja sam siguran da smo uspjeli ugraditi e, sva stajališta i osjećaje velike većine zastupnika ovog parlamenta. Ja sam sigurna da se velika većina zastupnika u ovom parlamentu može prepoznati u ovom izvješću ovaj rezultat, ova velika većina kojom smo glasali za ovo izvješće dopušta nam, dopušta nam da uđemo u pregovore e, s jednom jakom pozicijom sa e, samopouzdanjem e, i ovo pokazuje da parlament podržava Junkerov plan, dakle e, ponavljam ponovno sve riječi zahvalnosti svima koji su sudjelovali u ovom procesu, u ovom e, napornom poslu koji nam je dopustio da postignemo doista ovaj značajan rezultat. Hvala lijepa. Moram vas obavijestiti da u skladu sa člankom 73 pregovarački tim će se sastojati od predsjednika, e, izvjestitelja, izvjestitelja o sjeni vodećih odbora i e, prema e, članku 54 će i e, članovi odbora koji su izradili mišljenja biti članovi pregovaračkog tima a također i odbor KOMS će sudjelovati u pregovorima